Veslava Hoka i Slavomira Klozovskog e, što stupa na snagu 27. E, studenog 2015. umjesto zastupnika e, Grabarčika i Jakijevića. Ja im želim dobrodošlicu i napominjem da oni imaju pravo sudjelovati u radu parlamenta i u svih njegovih organa prema pravilima